Der Präsident. Gospodin predsjednik. Zamolit ću vas da zauzmete svoja mjesta. Molim vas sjednite. E, izjavljujem da se nastavlja zasjedanje sjednice koja je završila 10.9.2015. godine. Zapisnik i usvojeni tekstovi sa tog zasjedanja od 10.9.2015. godine e, su na raspolaganju. Imali prigovora?